to oni koji su ovdje po posljednji puta. E, sporazum između e, Ujedinjene kraljevine i Europske unije je primjer zakašnjelog realizma. Europska unija je to prihvatila. Treba spomenuti sljedeće. Sporazum kaže da će u budućnosti strane E, imati e, pravo da ne priznaju e, osobne iskaznice sa biometričkim elementima. Mm, to je opravdano. Zaštita podataka i pravatnost je vrlo česta tema rasprava, ali današnja politička klima zaboravlja ova osnovna prava. Drugo, sporazum e, zamrzava e, prava e, britanskih građanima prava na dan stupanja na snagu imamo jedna prava za građane 27 članica Europske unije, a druga prava za britanske građane. Kako je to realistično? Ne. E, članak 13 e, rezolucije e, kaže da će se zamrznuti prava slobodnog kretanja. Već govori se da će trgovinski sporazum biti određujuć za slobodu kretanja. Ovaj zahtjev je e, protiv interesa kako Britanije, tako i Europske unije. E, većina trgovinskih sporazuma ne govore ništa o slobodnom kretanju građana 2018. E, Evropska unija je imala veliki višak e, razmjene sa Velikom Britanijom. Treba dogovoriti sveobuhvatni trgovinski sporazum. Ako je ovaj dom e, misli ozbiljno o pravima građana, onda obje strane imaju pravo da se njihovo, njihov ekonomski interes ozbiljno shvati u ovome domu. Hvala. Hvala. Gospodin Van Orden e, ima e, riječ za ECR. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Znam da nova predsjednica komisije e, je imala vrlo dobar sastanak sa premijerom Johnsonom u Londonu. Atmosfera je bila dobra, to je dobar pristup. Sada moramo brzo napredovati u, kad pregovaramo o budućim odnosima EU-a i Ujedinjene kraljevine. Moramo e, e, kao što znate e, Donji dom je usvojio u trećem čitanju sporazuma. Sada je na ovom domu da dade da usvoji ovaj sporazum. Nadam se da će to teći glatko. Naravno, naravno kontrola naših granica je bila jedan od velikih elemenata u ovom povlačenju. E, tema e, građan, e, prava građana tu se i obje strane slažu Prvi dio e, sporazum rezolucije kaže da je e, sporazum u redu i tu trebamo se zaustaviti. Sporazum je koristan, e, mada ima i nekih krivih tumačenja. Nadam se da će se naći i neka uloga za gospodina Ferhofštata u budućnosti. Nijedna zemlja ne može zanemariti e, zaštitu prava građan, svojih građana. Rezolucija se disproporcionalno fokusira na pravima europskih građana u Velikoj Britaniji, ali ne i obratno prava građana Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji su zanemarjena nijedna država članica nije objavila planove o tome kako će e, postupati sa britanskim građanima. Nadam se da će Europska unija slijediti e, primjer Ujedinjene kraljevine i e, to razmotriti. I naša će zemlja pomno pratiti da li se to i događa. Hvala. Za GUE e, predsjednik Širdevan ima e, jednu minutu i pol. Hvala lijepa. Danas moramo govoriti o pravima onih e, koji sudjeluju u stvaranju dobrobiti britanskog društva u socijalnoj skrbi, u njegovanju, zdravstvu i tako dalje. E, mi ćemo e, se boriti za to da e, zaštitimo građane i Ujedinjene kraljevine i Europske unije. To je potrebno jer postoji zabrinutost da prava građana i njihova socijalna prava u ovom rastanku između Europske unije i e, Ujedinje kraljevine da ta prava e, će biti ugrožena. Moramo paziti na primjenu e, odredbi o skrbi, na primjer, za ranjive osobe, bolesne i starije ljude E, e, radi se o mnogo e, više od trgovinskog sporazuma. Moramo urediti sve ekonomske, socijalne i ekološke aspekte. U, s obzirom na kompleksnost političkih aspekata u ovom rastanku E, biti će vrlo teško da sve dogovorimo u 11 mjeseci. E, svatko tko tvrdi obratno nam sipa pjesak u oči. E, mislim da bi Ujedinjena kraljevina morala na vreme zatražiti produljenje ovog roka kako bismo svi dobili vrijeme koje trebamo za sklapanje ovog sporazuma. Ako se to ne dogodi, to moramo naglasiti, onda postoji još uvijek opasnost tvrdog Brexita sa svim posljedicama. Moj klub se uvijek borio za, za to e, da se osiguraju socijalna prava svih pogođenih. To ćemo i dalje raditi. Ne smijemo e, dovesti da dođe do snižavanja standarda. Ne smijemo dozvoliti da Ujedinjena kraljevina tjera politiku dumpinga e, ni u socijalnim pitanjima, ni u poreznim pitanjima, ni u ekološkim pitanjima, pa ni u zaštiti potrošača. E, mi to e, međutim zahvaljujem e, britanskim kolegama s kojima smo gradili bolju Europu. Oni će nam jako nedostajati. Hvala lijepa. E, za nezavisne gospodin Philips. Gospođa Philips. Ujedinjena kraljevina je objavila da oni koji su se naselili u Velikoj Britaniji imaju pravo ostati ali nemaju e, super prava, neće biti favoritizma. Ako Evropske uniju dignemo na vrh e, ove ljestvice, znači da ćemo zanemariti građane ostalih kontinenata, da ih smatramo građanima e, E, druge kategorije, niže klase. E, ja kažem svima onima koji su ovdje govorili, koji ovdje jecaju, koji šire strah o budućim pravima europskih građana, mi kažemo Britanija je otvorena zemlja. Nemojte širiti strah. Surađujmo jer ćemo e, ovisiti jedni od drugih. A mi ćemo biti nezavisna zemlja sa svojom e, politikom useljavanja i e, štitit ćemo naše građane. Gospodin Gonzalez Pons ima minutu i pol. Govorit ću engleski Britanci moraju znati da usprkos Brexita, usprkos svega što se događalo u posljednjih četiri godine će uvijek biti dobrodošli u Europskoj uniji. E, ne radi se o tome odakle e, želite, nego kamo želite ići. Zemlje se ne mogu, zemlje se mogu odvojiti, ali obitelje ne Eh, imamo eh, eh, više od milijuna ljudi koji žive izvan Velike Britanije, mnogi u mojoj zemlji. Mnogi su izgradili svoj život ovdje u Europi. Oženili se ovdje, izrodili djecu koja su rođena u Europskoj uniji. Mi smo susjedi, ali prije svega smo prijatelji i rođaci. Neke se stvari ne mogu i ne smiju zaboraviti. Stoga vam želim reći, bez obzira što se dogodilo nakon 31. siječnja, uvijek ćete pripadati Europi. A i dok je god vaša želja da ostanete s nama, Europska će unija biti vaš dom. E, iz svega srca e, neću reći e, goodbye, neću reći vidimo se, E, želim samo reći, Evropska unija je vaš dom. Hvala lijepa, hvala. E, gospođa Curtin Darling ima jednu minutu. Hvala. U petiju smo čuli glas e, građana cijele Europe. Što će se dogoditi s njihovim pravima, obiteljima, radnim mjestima? Većina građana koje žive u Britaniji obratno mnogi od njih e, žive tamo već više od 15 godina, ali nemaju pravo glasa u tome. Oni su djeca ovog velikog projekta oni su ostvarivali san velikih osnivača, osnivali su živote na zajedničkim vrijednostima. Imamo moralnu obvezu e, da radimo za one koji nemaju pravo glasa, kojima je to pravo glasa oduzeto. Mi smo rekli da jamčenje e, prava građana da je to crvena crta u svakom e, sporazumu moramo biti hrabri, moramo djelovati prije no što glasamo o ovom sporazumu za nekoliko tjedana. Hvala lijepa. Gospođa Bowden ima minutu. Amanul Emanola je nastavnica. Ona eh, već 20 godina E, u mojoj e, izbornoj jedinici već 20 godina e, vrši nastavi, nastavu. Ona ih podučava u jeziku. Ona je dobila odobrenje da ostane u zemlji u kojoj je odabrala domu, gdje je živjela, plaćala poreze i dobrovoljno radila u svojoj zajednici osiguranje e, e, prava 3 milijuna građana EU-a u Britaniji je temeljno prava. E, moramo zaštititi njihova prava domove. Profesionalne kvalifikacije moraju biti priznate. Nema logičnog razloga zašto vlada Ujedinjene kraljevine ne može dati to priznanje s potrebnim dokumenta E, ako to ne učinimo, e, e, naša će vlada se osramotiti i neće moći tražiti od Europske unije da pravedno postupa s našim građanima. Gospodin Johnson je rekao da će poštivati ta prava. Zašto to ne učinite, gospodine Johnson? Eh, jer eh, inače ćete imati još jednu razočaranu eh, generaciju na, vašem, na vašoj savjesti. Gospodin Van Orden bi vas želio postaviti pitanje. Prihvaćate li ga? Odgovor je ne. Molim tišinu. Gospodina Lar ima jednu minutu. Hvala lijepa. Ja sam jedan od građana e, koji je, od kojeg je e, zatraženo da dade dokumente o pravu na životu u Škotskoj. Ja sam tam, tamo živio 20 godina. E, ovaj sporazum nije dobar. Kako ovaj e, parlament može e, zaštititi tri milijuna svojih građana koji žive u Velikoj Britaniji? E, ovo, je problem bio jedna od crvenih crta u sporazumima. Europski sud će dati tu presudu, morat ćemo je se držati Vidimo što se događa sa sudom ovog tjedna. E, imam tu velike sumnje, jako me brine što će se e, dogoditi. Ova, ovaj plan o naseljavanju i životu u Britaniji e, nije dobar. Želim ostati u Škoce. Moj zahtjev se treba brisati, a moja prava moraju biti automatski priznata. Škotska mora ostati u e, Evropskoj uniji. To je samo e, doviđenja. Vidjet ćemo se uskoro. Hvala. Gospodine Alar, gospodin e, Van Orden bi vam postavio pitanje. Prihvaćate li to pitanje? Ne, hvala. Ako odbijete treći puta, odustajem u dobrom sam e, raspoloženju e, da vidimo njegovu informaciju. Hvala što ste mi dali riječi. E, htio bih reći zadnja dva kolege koji su govorili. Dvije stvari. Šest milijuna ljudi koji su zatražili pravo nastala. Samo pet slučaja je odbijeno. Gospodine Van Orden, molim vas kolege i kolegice. To nije pitanje, to je pitanje poslovnika. Ako želite odgovorite po, ovom pitanju, ako želite odgovoriti imate 30 sekundi. Hvala lijepa. Ja ću odgovoriti jer smo to čuli i prije da većina ljudi koji su podnijeli zahtjev su dobili e, to pravo. 47% ih je međutim odbijeno i moraju ponovno podnijeti zahtjev. Ako podnesete zahtjev i to je odbijeno, onda je to odbijeno. Svi ti ljudi su odbijeni po pitanju nastana i e, naseljavanja. Gospodine Van den Orden, e, imala sam dobru volju da vam dam riječ, ali ne sada više. E, gospodin Tirči, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Kada je riječ o Brexitu, istina je sljedeća. Moramo biti malo tolerantni i da su neki ljudi bili malo tolerantni, možda bi Britanci ostali u Europskoj uniji. Mislim da to mnogo objašnjava. Brexit će se ostvariti 31. siječnja i time će se ostvariti volja britanskog naroda. Ta odluka trebala bi navesti Europsku uniju na to da bude malo više više samo ali događa se nešto potpuno drukčije. Napadaju se oni koji odlaze. Nama je žao zbog Brexita. Britanci imaju dvije važne osobine, a to su hrabrost i ljubav prema slobodi. Dakle, protivimo se ideološkoj hegemoniji i federalističkim nastojanjima. U Ujedinjenoj kraljevini živi 180 tisuća Španjolaca, oko 250 tisuća Britanaca živi u Španjolskoj. Iznimno je važno da njihova prava budu zajamčena. Zbog toga je taj reciprocitet u pravima naš prioritet. Za to postoje brojni razlozi, no čini se da je odnos sa Londonom mnogo jednostavniji nego odnos između nekih europskih prijestolnica i Brisela. E, Gospođo Rego, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. 31. siječnja znamo da će Velika Britanija izaći iz Europske unije. Naravno da poštujemo demokratsku odluku britanskog naroda. Međutim, što se Španjolske tiče, smatramo da postoje pitanja koja se moraju riješiti. Recimo, pitanje Gibraltara. To je jedinstvena situacija. Tu je riječ o e, više od 13.000 e, tisuća prekograničnih radnika koji svake godine prelaze preko preko te granice. Gibraltar je jedno od najsiromašnijih eh, područja u Europi što je dovelo do strukturalnih problema uključujući i nezaposlenost od 27%. Nismo vidjeli nikakvo rješenje za e, ta pitanja i nema nikakvih jamstava da radnici ondje neće izgubiti svoja prava uključujući pravo na otkazninu ili e, prava iz mirovinskog sustava. Tražimo da se preuzmu čvrste obveze koji će e, značiti da naši radnici neće ostati bez prava. Hvala. Zastupnica Videkom, izvolite. Hvala vam. Ja bih se voljela usredotočiti na 18. točku ovoga dokumenta u kojoj stoji kako parlament žali da je Ujedinjena kraljevina najavila kako će se ukinuti načelo slobodnog kretanja osoba. Moram jasno reći da je sloboda kretanja ljudi bila iznimno važan čimbenik prilikom donošenja odluke o izlasku iz Europske unije u britanskoj javnosti. To je bila glavna motivacija, a čini se da sada postoji politička kratkovidnost u pogledu s time vi čini se govorite Britaniji da ne bi smjela imati postupak podnošenja molbi, dakle da ne bi smjela zatražiti podatke u e, obrazcima kojima se traži ulazak u Britaniju. Britanski narod očekuje od britanske vlade da prekine slobodu kretanja i to na način koji je e, čimbenično takav, a ne samo nominalan. I tek nakon što se to učini moći ćemo voditi odgovarajući dijalog. Hvala. Gospođo Videkom postoji plava kartica. Gospođo Videkom, hoćete li prihvatiti? Izvolite, imate 30 sekundi. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Gospođo Videkom, čujem da kažete kako britanski narod želi ovo ili ono, no nije li istina da je samo 43 posto ljudi glasovalo za vaš politički program i samo zbog vašeg izbornog sustava sada gospodin Johnson ima većinu mjesta u britanskom parlamentu. Većina e, Britanaca nije glasovala za Brexit. 17,4 milijuna ljudi u najvećem demokratskom izlasku na referendum u britanskoj povijesti glasovalo je za izlazak iz Europske unije i mi smo najveća stranka u ovome parlamentu nakon, e, iz, nakon europskih izbora. Zašto je Boris Johnson dobio većinu? Zato što je njegova najveća predizborna, e, najveći predizborni predizborno obećanje bilo da će provesti Brexit. Hvala. Gospodin Ranžel, imate minutu i pol, izvolite. Molim vas tišinu, molim kolege iz e, Britanije koji sjede desno od mene da budu tiho. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Portugal Hvala. Ja ovdje danas predstavljam zemlju koja ima najduže savezništvo s Ujedinjenom kraljevinom iz 1386. I to se već puno puta spominjalo u 20. stoljeću, odgođena je primjena i taj dokument još uvijek na snazi. Dosta se govorilo o izlasku Ujedinjene kraljevine, ali mi želimo da se spone zadrže i mi želimo da naše veze budu e, što uže, veze između Ujedine kraljevine i Europske unije. Htio sam time reći da je za nas situacija građana ključna. Treba još mnogo toga učiniti. Treba, međutim, u ovom slučaju kritizirati britansku vladu. E, ponekad se čini da se Europska unija više brine o situaciji Britanaca na kontinentu u odnosu na ono što čini britanska vlada. I zato bih htio poslati apel eh, vladi gospodina Johnsona da što prije primijeni dogovorene mjere i kako bismo osigurali to da građani s jedne i druge strane La Manša žive na temelju e, zdravog prijateljstva i zdrave suradnje. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Morajs, minuta i pol, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Kao što Michel Barnier dobro zna i Ujedinjena kraljevina i Europska unija e, napor uporno su radili da se postigne sporazum vezan uz rezidente. No, mi danas o ovome raspravljamo zato što ova rezolucija spominje mnoga upozorenja. Ljudi su zabrinuti. Ljudi su zabrinuti po pitanju građanskih prava. Zašto? Daću vam primjer. Premijer je nedavno u svojoj odluci da napravi preinaku zakona vezanog uz sporazum o povlačenju je odlučio delegirati ovlasti drugim tijelima. Dakle, na taj način se jača jedno neovisno tijelo, a s obzirom na povijest koju imamo u tom pogledu, s obzirom na mnoge nepravde, to je smjer u kojem idemo. Dakle, o, stanovnici Ujedinjene kraljevine su doista iskreno zabrinuti. E, zabrinuti su i britanski državljani diljem Europe. Dakle, moglo bi doći do dubokih nepravdi što će se reflektirati i u budućim sporazumima u narednim godinama. Dakle, kad ljudi govore o fizičkom dokumentu, o sustavu deklariranja, oni ne govore o pojedinostima, oni govore o sustavu koji može stvoriti ne nepravde koje će trajati godinama i neće biti rješenja i to će onda postati dio sudske prakse i e, dio onoga što ljudi pamte. Evo upravo zato su ispaljene ovi e, meci upozorenja, da tako kažem, i njih moramo dobro čuti. Hvala gospodin Žerom. Samo jednu riječ da kažem koji je razlog, zbog čega je ova rezolucija tako važna. E, imam osjećaj kao i mnogi moji kolege ova intervencija danas e, pokazuje da je e, situacija građana morala biti ključna u sporazumima, u pregovorima. Gospodin Michel Barnier to zna. Parlament će stajati iza njega Um, tijelom i dušom. Uh, neće biti sporazuma ako se prava građana ne uključe u taj uh, sporazum. Ja sam u to uvjeren i uh, svjestan sam potrebe ove rezolucije. Kad čujem ekstremnu britansku desnicu, doći do ovog nakon svih laži s kojima su postigli Brexit. Oni e, žele samo trgovinski sporazum bez poštivanja prava. To je sramota. Reći ću vam, neće biti sporazuma ako ne budete poštivali prava građana. Mi ćemo vam to nametnuti e, milom ili silom. Poštovani kolege, imamo 16 zahtjeva za spontano javljanje za riječ i sada ću zaključiti taj popis jer nećemo imati dovoljno vremena. A sada gospodin Rajntke imate minutu, oprostite gospođa Rajntke imate minutu. Hvala vam lijepa, ovo će vjerojatno biti najteži govor koji ću iznijeti kao e, članica ovog parlamenta pridružila sam se Europskom parlamentu kako bi se zalagala za veća prava, sada će milijuni građana Europske unije ostati bez svojih prava. Nema ništa pozitivno što o tome mogu reći, no sada kada se približava Brexit, htjela bi iznijeti dvije pozitivne pouke. Prvo, svi građani Europske unije u Ujedinjenoj kraljevini moraju bi znati da ovdje postoje deseci, stotine ljudi koji rade na tome da ovo ostane i vaš parlament. Neumorno ćemo raditi kako bismo zaštitili vaša prava. A druga poruka za sve u Ujedinjenoj kraljevini koji su slomljeni zbog ovoga što se događa. Ovo je jedinstvena stvar u povijesti Um, Europske unije i žalosno je što se nije ponovno dala odluka u ruke građana Ujedinjene kraljevine da o tome odluče. Međutim, vidjeli smo vaše zastave, vidjeli smo prosvjete, to je najljepši pokret koji smo vidjeli i sigurna sam da ćemo jednoga dana ponovno vidjeti kako se britanski zastupnici izabiru za ovaj parlament. Hvala vam lijepo, gospodin Findanca, minuta. Hvala predsjedavajuća. E, uz političare i komentatore mainstreama e, u narodu u Velikoj Britaniji je već jednom rekao što misli. To je demokracija, sviđalo nam se to ili ne. A sada moramo izgraditi novu pozitivnu suradnju između Europske unije i Ujedine kraljevine. E, zaštita rezidenata Europske unije u Ujedinoj kraljevini je jako važna, ali trebamo priznati da se čine pozitivni koreci naprijed. Treba e, svakako poboljšati birokratske procedure kako bismo omogućili onima koji na to imaju pravo da na vrijeme zatraže stalno boravište. 700 tisuća Talijana živi u jednoj kraljevini, mnogi su mladi koji su nedavno migrirali u tu zemlju. Mi ne smijemo samo zajamčiti zaštitu prava boravka, nego moramo im vratiti povjerenje u to da će se jednog dana vratiti u Italiju i tamo e, imati nov život. To je također njihovo temeljno pravo. Hvala. Thank you. One minute a imate minutu i pol, izvolite. Hvala vam lijepo. Više od tri milijuna europskih državljana Ujedinjenoj kraljevini čuli su od Borisa Johnsona i Makla da se ništa neće promijeniti, da će imati jednaki tretman kakav su imali i prije Brexita. Od kolega smo danas ovdje čuli kako je nepravedno Um, plašiti državljane Ujedinjene kraljevine uh, koji, odnosno europske državljane Ujedinjenoj kraljevini jer će njihova prava ostati ista, a isto smo čuli i od gospodina Faraža. Međutim, evo danas vodimo ovu raspravu, dakle um, automatsko produljivanje prava odjednom se pretvara u raspravu o deportaciji um, i govori se o sustavu koji vjerojatno nikada neće doći do svih građana kojima je potreban i koji će e, za mnoge značiti gubitak prava. Nesigurnost za ljude koji žive u Ujedinjenoj kraljevini unatoč semantičkim napomenama koje smo već prethodno čuli, mnogi ljudi su u stvarnosti doista izgubili prava. Naravno, nakon Brexita, ako Ujedinjena kraljevina želi postati banana republika, to je njihovo pravo. Međutim, tri milijuna građana u Ujedinjenoj kraljevini su sada naša odgovornost. Moramo se pobrinuti da oni ne budu najveće žrtve Brexita. To je stajalište parlamenta od same najave Brexita i sada je vrijeme da pokažemo jasno koliko smo to ozbiljno mislili. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Jongerius, imate minutu. Izvolite. Hvala vam lijepa. Nakon razlaza Britanci će otići i time će ovaj e, razlaz biti okončan 31. siječnja. Međutim, ono što mene brine su ljudi, zaposlenici koji će platiti veoma visoku cijenu ovog razlaza. Dakle, i razlazi budući odnosi moraju poštivati socijalne standarde. Njih moramo zadržati. Ne želimo imati Singapur na Temzi u, e, uz našu granicu. Ujedinjena kraljevina morat će ispuniti i preuzete obveze kao što su prava iz mirovinskog sustava i slično. Dakle, cijena razlaza ne smiju biti uvjeti rada državljana Europske unije i državljana eh, Britanije Hvala. Gospodin Kelahar, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice. Na početku ću samo reći da govorim u kontekstu e, onoga što se događa na Irskom otoku e, vezano uz naše državljane i uz državljane Ujedinjene kraljevine koji žive na istom otoku. Dakle, ne možemo prihvatiti kompromis vezan uz prava građana. Možemo raditi kompromise kada je riječ o financijskim uslugama, kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima i tako dalje, ali e, građanska prava nešto što, što moramo sačuvati. Imamo sporazum vezan uz Sjevernu Irsku i Republiku Irsku, međutim gospodine Barnier, kada Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja, iznimno je važno da nas e, uvjerite da će ta e, građanska prava ostati zadržana. Recimo, jedna jednostavna stvar, a to je priznavanje kvalifikacija, e, to može biti golemi problem za naše državljane. Dakle, zbog svih tih razloga moramo se pobrinuti da građanska prava budu sastavni dio sporazuma o povlačenju kao i budućih sporazuma. Tu ne može biti kompromisa. Hvala vam lijepo, gospodine Ensli, imate minutu. Kao vječnik u Južnom Londonu vidjela sam kako e, se e, kako se vlada Ujedinjene e, kraljevine odnosi okrutno prema onima koji su došli u Ujedinjenu kraljevinu. Oni koji cijeli život žive u Ujedinjenoj kraljevini odjednom nemaju pristup obrazovanju niti zdravstvu, ostaju bez radnih mjesta. Ova vlada Ujedinjene kraljevine e, nastoji ugroziti one među tri milijuna građana Europske unije koji ondje žive i koji su e, na neki način ostali bez sigurnosne mreže. Ja sam zastupnik u Europskom parlamentu i odbijam šutjeti dok se njihova prava gaze. Ne možemo vjerovati britanskoj vladi da će zaštititi građanska prava i e, zato to e, pozivam sve zastupnike koji imaju sreće pa će ostati u ovoj vijećnici još naredne četiri godine, nemojte se prestati e, zalagati za prava europskih državljana u Ujedinjenoj Kraljevini i za e, prava britanskih građana u vašim zemljama. Pomozite nam da tražimo odgovornost britanske vlade. Hvala. Gospodin Liberacki, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Premijer Plenković e, rekao je u svojoj poruci ostanimo ujedinjeni, a čuli smo i od vijeća i od komisije i od političkih skupina riječi koje govore o tome da jesmo ujedinjeni. Ono što nas najviše brine su ljudi, europski državljani koji žive u Ujedinjenoj kraljevini kao i državljani Ujedinjene kraljevine koji žive u Europi. To uključuje i milijun Poljaka koji su rezidenti u Britaniji. Spomenula eh, ih je i eh, predsjednica von der Leyen um, mislim da moramo voditi računa o 440 državljana 440 milijuna e, državljana Europske unije. Dakle, prilikom ovog e, razlaza mi smo u svakom slučaju snažnija strana i moramo to iskoristiti. Hvala gospođo Intafel na jednu minutu. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Jedno je pitanje hoće li aranžmani biti adekvatni, a drugo pitanje je kako će se oni primjenjivati. I vjerujemo li vladi gospodina Johnsona da će ona to učiniti na prikladan način? Do sada nema razloga za povjerenje i vidjeli smo što se reklo u ovom dijelu doma o Brexitu. To stvarno su bile neprikladne izjave. Tko će profitirati ako pet milijuna ljudi e, bude lišeno njihovih prava? Koja bi bila svrha da ostavimo pet milijuna osoba u limbu? Zašto ćemo ih kazniti? E, što su skrivili? poanta jest u tome što nema razloga, nema svrhe, nitko neće od toga profitirati. To je e, glupa kampanja koja se osvećuje ljudima koji ništa nisu učinili, uopće nisu ni glasovali za to. E, zašto se tretiraju tako građani? Nijedna vlada nema pravo jednostavno ljudima ukinuti prava ili nametnuti nove zahtjeve jer E, državljanstvo je pravo, a to nije privilegija koju možete e, ukinuti jednostavnim e, postupkom. To ne smijemo činiti građanima. Hvala. Hvala. Imate pitanje plavim kartonom. Gospodin Roland je tražio postavljanje pitanja. Prihvaćate li? Ne. Žalo mi je. Odbili su postavljanje pitanja. Gospođo, e, vi ste već e, dobili riječ, pa ne mogu vama dopustiti da postavite pitanje plavim kartonom, a sada riječ ima gospođa Dauding na jednu minutu. E, da stavimo ovu debatu u kontekst onoga što se događa u Ujedinjenoj kraljevini, kaže se u Ujedinjenoj kraljevini da većina bi htjela ostati u Europskoj uniji. 52% odnosno 48%. isti ista razlika u glasovima kod referenduma prije tri godine, ali sad je suprotno. Tri milijuna građana Europske unije živi u Jedinoj kraljevini. Tisuće europljena u mom e, biračkom okrugu u Engleskoj koji e, su visoko cijenjeni sa strane prijatelja i poslodavaca. Moramo osigurati da prava građana budu zaštićena na prikladan način, da se e, ljudi, ljudi tretiraju na fer način građani sada traže status privremenog rezidenta ali vlada Ujedine kraljevina kaže da za tu proceduru treba jedan do četiri dana, a neki ljudi čekaju mjesecima, nemaju status, čekaju dokumente, ne mogu dobiti posao ili znajmiti stan. To nije sustav koji funkcionira mi pozivamo sve u Europskom parlamentu da doprinos tome da se e, vlada pridržava svojih obećanja i da e, zaštiti prava građana. E, moramo imati uzajamne aranžmane za građane Ujedinjene kraljevine koji žive u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Korbet ima riječ na minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedateljice Danas je prikladan trenutak za ovakvu raspravu e, i za dva tjedna će postati vrlo aktualan ovaj sporazum o povlačenju i zato konzervativna vlada je zapravo otežala stvari za građane u jednoj Kraljevini. Kao prvo u pregovorima je koristila određene adute, a sada ne želi dati sustav koji će e, garancije ponuditi građanima. Evo primjera. E, odbijaju pružati fizički dokument. E, to izgleda upravo instrument kojim se želi otežati dokazivanje statusa iznajmljivaču stana ili poslodavcu. Na taj način se otežava život građanima. A sada Boris Johnson ima još veću većinu 43% glasova, e, jedan odnosu na 53 glasovao je za e, one stranke koje traže novi referendum, ali on će ovu većinu iskoristiti na drugačiji način. Već smo vidjeli e, da britanski zakon ne želi odužiti i produžiti rok za Brexit preko godine dana tranzicijski period e, je prekratak, nećemo moći riješiti veliku količinu problema koja je još uvijek otvorena. E, moramo saslušati ovaj parlament, moramo e, vladi reći da je ovaj parlament također dužan e, dati suglasnost za e, sporazum o povlačenju. Treba još razmisliti o pitanju slobodi kretanja. Još jedna generacija bi trebala uživati prava koju je naša generacija imala privilegiju uživati. Hvala. Imate plavi karton. Gospodin Žolat bi vam postavio pitanje. E, mogu već predvidjeti koji će biti vaš odgovor. Odgovor je ne hvala. A sada sljedeći govornik na popisu govornika je gospođa Nečinga. Na jednu minutu, izvolite. Hvala. Ujedna kraljevina je ušla u Europsku uniju prije nego što sam rođena. 47 godina građani Ujedne kraljevine su znali koje su njihova prava i tako prije 40 godina su neki se preselili u Ujedinu kraljevinu, mislili su da neće nikad trebati se odreći svojih prava. Pravo se promijenila zbog Brexita. Situacija je teška za sve one koji su se preselili iz ostatka svijeta u Ujedinjenu kraljevinu. Moja prijateljica se udala, dobila dijeti, razvela se, a sada su njezina prava dovedena u pitanja. A sada e, ima E, svoju trgovačku djelatnost i Brexit će imati veliki utjecaj na njezino poslovanje. Prije 40 godina stvari su bile drugačije. E, sada je sve teže ljudima dokazati da imaju pravo da ostanu u jednoj kraljevini e, i teško će pristupati socijalnoj skrbi i zdravstvenoj skrbi. Ovaj proces nije jednostavan, pogotovo za one koji ne znaju popunjavati online formulare im, imamo još jedan primjer toga zašto mnogi ne vjeruju konzervativcima. Milijuni su tražili ovo pravo privrednog boravka, nisu ga dobili, ostali su u limbu i njihovo pravo nije ni priznato, niti je odbijeno, niti im je odbijen zahtjev. To je skandal jer ranjive skupine i bolesnici će biti oni koji će biti najviše pogođeni time. Hvala gospođo Čons na jednu minutu. Hvala. Kolege, ova rasprava nas podsjeća da Brexit e, se neće zaključiti 31. siječnja e, kao što gospodin Johnson želi da mi vjerujemo. To je kompleksno pitanje, nemamo još recept i to će nas jako puno koštati i vjerojatno će nam to ostati problem godinama prava građana nije mala stvar, nije nevažno pitanje. E, čuli smo što se događa sa sustavom za prijevu stalnog boravka u jednoj kraljevine. Nemamo podršku za ranjive skupine, čak imamo rizik deportacije i također postoje probleme sa neovisnim tijelom koje će biti zaduženo za praćenje. E, članovi ovog doma, zastupnici, E, trebaju također odobiti sporazum. Boris Johnson je e, uklonio svaku mogućnost da e, parlament Ujedinjene kraljevine nešto kaže više o tom sporazumu. Naše je pravo u opasnosti. Nemamo dovoljno vremena za pregovore, rizik da nećemo imati dogovor je velik. Ja i kolege ćemo se zalagati kako bismo podržali našu demokraciju koja je u padanju. Molim vas da stojite uz nas, zajedno trebamo obraniti naše zajedničke europske vrijednosti, standarde i prava građana. Hvala. Hvala. Gospodin Jones, gospodin Roland eh, već treći put pokušava nekome postaviti pitanje na temelju plavog kartona od gospodina Rolanda. Ne, zašto bih dala još dodatnog vremena govora ovakvoj osobi koja uopće ne podržava ciljeve svoje zemlje? Eh, dakle, gospodin Roland, to je odgovor, taj odgovor ne. Sljedeći govornik, gospodin Garisano. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine Ebanije, želim vam privući pažnju na eh, izdavanje fizičkog dokumenta. Ja sam mnogo puta razgovarao sa španjolskim građanima u jednoj kraljevini, posebice u Londonu. Rekli su mi da je to okrutan sustav koji dovodi do velike neizvjesnosti. Temeljni problem jest to što osoba dobije dokument e-mailom u PDF-u, taj dokument se može lako krivotvoriti i taj dokument kaže da se osoba može e, nastaniti u jednoj kraljevini ili ne. E, oni ne znaju zapravo kad će idući put doći u jednu kraljevinu, hoće li njihov status biti registriran ili ne. E, trebali bi dobiti dokument sa slikom a naši građani su zapravo podložni e, i žrtve su ovakvog e, sustava koji je okrutan. E, naša rezolucija u desetoj točki kaže da ovaj fizički dokument treba postojati i da se treba izdavati na temelju jednostavnog postupka. Hvala gospođo Riči na jednu minutu. Veliki problem danas se razdvaja na dva aspekta. Prava e, građana Europske unije u Jednoj kraljevini i prava e, građana 27 država članica Europske unije u Jednoj kraljevini. Ali temeljni problem je isti. Desničarski e, nacionalistički populizam Bez obzira na krasne reči gospodina Van Ordena, mi mislimo da će to biti bomba za naša ljudska prava. Mi, europljani u Britaniji, e, ćemo se boriti rukama i nogama kako bi smo smanjili ove posljedice ovog rizika. E, Britanci e, bi trebali moći koristiti svoja prava. Vi nas morate zaštititi, molim vas nemojte podržavati ovaj quid pro quo, nego budite eh, mm, budite jasni, ja nisam samo eh, građanka Velike Britanije i Europe, nego i svijeta i ja ne želim izgubiti nijedan od svojih mnogobrojnih identiteta. Hvala, gospođo Riči. Gospodin Roland eh, bi vam htio postaviti pitanje. Ja se mm, pozivam e, i nadovezujem na odgovor kolegice Jones. To je odgovor ne. Gospođa von Vize ima jednu minutu. Hvala. Ja sam jedna od tri milijuna građana Europske koja 20, na referendum 2016. nisu mogli glasovati. Ja sad imam britanski, e, britansku putovnicu, ali e, mnogi nemaju to pravo e, jer je uveden porez na glasovanje takav e, to je nešto što će se e, odraziti i na rezidente. Ali trošak je samo jedna stvar. Gubljenje britanskog državljanstva je drugi problem rezidenti bi trebali zadržati izvorno državljanstvo bez obzira postanu li Britanci tijekom tranzicijskog razdoblja ili nakon toga. Krucijalno je da oni znaju da neće izgubiti prava kao e, građani Europske unije pozivam na to da imamo pridruženo državljanstvo za one državljane koji kao mnogi u mom biračkom okrugu žele ostati povezani sa europskim susjedima i žele i dalje uživati prava na temelju EU ugovora. To je ključno za jedinu kraljevinu, za njegove, njezine građane za građane Europske unije, sve one koji će profitirati od inovacija i trebamo zadržati naše prijateljstvo. To je imperativ. Hvala. E, gospodin Roland vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? E, I još jedno ne kao odgovor na vaš zahtjev. Gospođa rekla ne. A sada prelazimo na slobodno javne za riječ. Gospodin Kelly na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Bez obzira sviđa li nam se ovaj sustav ili ne, to je sustav Ujedine kraljevine. Boris Johnson e, je dobio većinu za ovakav sustav. Brexit e, će se uskoro dogoditi i nitko to neće požaliti više od Irske. Imamo zajedničku povijest, susjedi smo, poznajemo se dobro, imamo uske ekonomske veze. Želim zahvaliti svim zastupnicima iz Ujedinjene kraljevine koji su nam bili prijatelji godinama u Europskom parlamentu. Međutim, stvarno svi trebaju prihvatiti. Moramo sada prijeći na sljedeću fazu a to je da FTA treba sklopiti. To znači da ćemo imati dobru volju na svim stranama i kao što su drugi rekli, e, prava građana e, trebaju e, biti analizirana pravodobno i parlament treba imati ulogu u tome. Moramo sklopiti FTA i to na prikladan način. To je moja poruka. Hvala. Hvala, gospođa Ward ima riječ. Ja i milijuni Britanaca i Europljana e, uskoro ćemo doživjeti to da nam se oduzmu naša prava kao rezultat e, lošeg demokratskog procesa gdje je došlo do vanjskih uplitanja, nije bilo dovoljno informacija i čak je došlo do nezakonitih postupaka. E, tu smo sada smanjili prava i to nije značajka zapadne zrele demokracije. Ljudi e, koji će najviše osjetiti Brexit nemaju pravo odlučivati o svojoj budućnosti. Mladi ljudi, njihov je život limitiran e, i i također su ugrožena prava djece e, izbjeglica. E, imamo mnogo ljudi koji su u jednoj kraljevini živjeli i dalje žele živjeti, plaćati poreze, raditi, i studirati. Mnogi će biti izolirani bez socijalne zaštite i zdravstvene skrbi kompleksitet, kompleksnost e, pojedinačnih života i života obitelji povećat će se. I još nešto o slobodi kretanja. Sada izgleda kao da će e, meso kojim se trguje imati više prava od e, osoba koje se kreću između jedne kraljevine Europske unije. Izgleda kao da ćemo imati manje prava od mrtvog mesa. Hvala. Gospodin Roland vam želi postaviti pitanje. Ja ne vidim e, ikakav razlog zašto bih ovakvim ljudima dala pravo da ovdje govore kad ne dolaze u odbore i tamo vrše zadaće za koje su izabrani. E, oni žele samo zaraditi nekakav novac e, i samo šire govor mržnje. Hvala. Gospodine Roland, odbili su vaše pitanje. Gospođa Gibson ima riječ sada. Ne sada. Hvala. Ja želim govoriti o pravima građana. To su građani koji gube jako važna prava na koja su se slanjali desetljećima. Danas su obećanja, ljudi su se preselili, promijenili život, vjenčali su se, dobili su djecu, planirali su budućnost, a sada zbog političara i e, biračkog sustava koji je prekršen, ova prava više ne vrijede. Sada građani koji žele raditi, plaćati poreze i studirati, koji su već uključeni u svoju zajednicu, E, njih se tretira kao e, strance. Ono što su radili godinama e, sada je dovedeno u pitanje. Nisu nikad trebali zatražiti ovakav dokument. Sada žive u neizvjesnosti. To nije u redu. Nitko se ne bori za njihova prava. Ovaj parlament bi trebao poslati jasnu poruku vladi Ujedine kraljevine, vijeću i komisiji. Molim vas da, odaš, da pošaljete poruku da Europski parlament brani prava svih građana. Hvala. Gospodin Brudzinski na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, eh, netko bi mogu reći gospodinu Barnijevu da kad je razgovarao s britanskom vladom nije pratio emocije na ljevoj ili desnoj strani ovog ove vječnice. Kad govorimo o novom sporazumu, e, treba li to pisati na temelju emocija koje smo danas vidjeli u ovom domu? E, Poljaci, koje je spomenuo gospodin Liberacki, e, Poljaci u Velikoj Britaniji, tko su oni danas? Oni E, su temelj ekonomske snage Velike Britanije. Ja sam razgovarao sa britanskim političarima mnogo puta i drago mi je što sam čuo od Poljaka u toj zemlji koji su uživali sva moguća prava da su bili profesionalci, policajci, svi su mi rekli da se žele vratiti u Poljsku, ali rekli su, shvatili smo da se ne radi samo o jednom milijunu Poljaka, radi se o tisućama i tisućama europskih građana koji će ostati u Velikoj Britaniji. Moramo e, razumno raditi i udaljiti se od loših emocija. Harry i Meghan su odabrali otići, to će se uskoro odraziti na Brexit. Hvala gospodin Ferreira. Hvala. Kad govorimo o Brexitu Ujedine kraljevine, e, moramo reći da nismo dovoljno precizirali prava građana e, Ujedine kraljevine koji žive u EU uniji i obratno. Imamo privremenu primjenu e, akija EU, unije, ali to ne znači da je aki nedovoljan za ova prava. E, sjetimo se samo interpretacije koju je dao Cameron e, kad smo imali referendum. Dakle, moramo imati bolju zaštitu socijalnih prava, prava radnika i pravo na pristup javnim uslugama, na zdravstvenu skrb, na socijalnu zaštitu, pravu na spajanje obitelji, na priznavanje profesionalnih kvalifikacija. Eto, to su samo neki od primjera. To će trebati e, biti predmetno rasprave Europske unije u jedne kraljevine, a tu imamo i bilateralne razgovore između država članica jedine kraljevine e, koji će biti temelj e, kvalitetnih budućih bilateralnih odnosa. Hvala, a sada riječ ima gospodin Barnier, e, glavni pregovarač za Brexit. Hvala lijepa gospođo predsjednice, povjerenice, dame i gospodo. Ispred ovog doma ja sam uvijek govorio